La presente. Kolegi, la seduta. Kolege, nastavljamo sa sjednicom. Zapisnik jučerašnjeg dana vam je podijeljen. Ukoliko nemate primjedbi, on se smatra usvojenim. Dnevni red sada predviđa zajedničku raspravu o bankovnoj uniji, o jedinstvenom sustavu nadzora, izvješće Tisen i izvješće kolege Svena Gigolda. Dajemo riječ na četiri minuta zastupnici Tisen. voorzitter. Voorzitter, meneer de Predsjedavajuća, ministrice, kolegice i kolege. Samo sa rezultatima